Uh, dear friends, ladies and gentlemen, 60 seconds to the beginning of our meeting. So please take your seat. Gospođe i gospodo, molim vas da sjednete. Započinjemo odmah. Započinjemo s radom. Molim sjednite. Molim i savjetnike da sjednu. i oni od EPP-a također. Hvala vam puno. Jednako molim i sve ostale. Od ECR-a jednako kao i druge. Evo zašto želim da budemo u tihoj i mirnoj atmosferi. Želim vam prenijeti iznimno važnu informaciju. Slušate li me svi? Važna informacija. U 13.30, danas u 13.30, započet ćemo s plenarnim zasjedanjem energetske zajednice, parlamentarne e, zajednice, i naši e, e, kolege iz parlamenta šest država Zapadnog Balkana e, i Gruzije, Ukrajine i Moldove će nam se pridružiti. Neki od njih došli su i prevalili tisuće kilometara da bi razgovarali s predstavnicima Europskog parlamenta. To, tu situaciju smo imali i samo dvoje nas je bilo s njima. Međutim, nekoliko njih iz istočnih država je došlo, a e, nitko iz ITRA. Dakle, 2005. godine započeli smo e, s ovom inicijativom i devet država u našem okruženju pokušava uspostaviti jednaka pravila koja mi već imamo u Europskoj uniji. Dakle, to bi bila energetska unija 36, odnosno 37 država, pa vas ja molim da dođete, ostanite bar 15-20 minuta, a prije samog sastanka poslušit ćemo e, lagani ručak e, te e, možete doći i prije u 13 sati da ručate s nama dakle onda nećete morati na ručak dovoljno je da ostanete 15-20 minuta do pola sata i u 14.30 ćemo započeti sa sastankom odbora ITRE Evo, toliko za sada, a sad ćemo testirati e, glasovanje. E, otvaram glasovanje. Pritisnite gumb i čini mi se da nema dovoljno kolega, nije dovoljan broj nazočnih 52 trebamo dakle 33 i četvero, ne znam što se događa. Nema nikoga ili to ne funkcionira. Hvala vam lijepa, zatvaram glasovanje. i počnimo. To je nacrt mišljenja okvir za screening e, izravnih e, stranih ulaganja u Europsku uniju. E, Butikov izvjestitelj, kompromis jedan za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 1, 4, 3. Po dijelovima, po zahtjevu GUA, radni uvjeti e, i e, zaštita okoliša. Za, protiv, provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 144 za, protiv, suzdržani. Odbija se 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. 147 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, prihvaća se, odnosno provjeravamo. 16 provjera, zatvaram glasovanje, prihvaća se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se 149 za, dakle 149 ponavljam za, protiv, suzdržani, odbija se 17 za, protiv, suzdržani, prihvaća se kompromis 2a za, protiv, suzdržani, odbija se prihvaća se 2D za protiv suzdržani prihvaća se 2B za protiv suzdržani prihvaća se 164 za protiv suzdržani odbija se 164 164 I zatvaram glasovanje. 165, dakle odbija se. 165 zaprotiv su uzdržani odbija se. Amandman 165. Zatvoren glasovanje. Odbija se kompromis 2C za protiv suzdržani prihvaća se. Kompromis 3A za protiv suzdržani prihvaća se 3B za protiv suzdržani prihvaća se 3D za protiv suzdržani prihvaća se 3E za protiv suzdržani prihvaća se 192 za 192 Predsjedniče, mislim da niste glasali amandman 185, drugi dio. Imate pravo. h 185. Na 185, drugi dio, imate potpuno pravo, trebamo za to glasovati. Dakle, 185, drugi dio, ispričavam se. Za, protiv, provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 3E. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se 192 za, protiv, suzdržani, odbija se 196 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3F za, protiv, suzdržani, prihvaća se 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera prvog dijela. 208 prvi dio, zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se opet, provjera, svakako. Drugi dio, zatvaram glasovanje, odbija se, 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2.1.1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2.1.2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 213 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, ne, Provjera. Nije bilo posve jasno. 24. I zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 5 za protiv uzdržani. prihvaća se. 28 i 232 zajedno su identični za protiv suzdržani odbija se 233 za protiv suzdržani odbija se 234 za protiv suzdržani odbija se 313 13 za protiv provjeravamo provjerit ćemo 30 30 zatvaram glasovanje prihvaća se 235 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 6a za protiv suzdržani prihvaća se. 6b za protiv suzdržani prihvaća se. 271 za protiv suzdržani odbija se. 271 provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 7a za protiv suzdržani prihvaća se. 7b za protiv suzdržani prihvaća se. 7c za protiv suzdržani prihvaća se. 42 za protiv. Provjeram. 42 provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se kompromis 7D. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se 7E. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se 7F. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se 306. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjeram. Tristo šest. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8a. Za. Protiv suzdržani prihvaća se 8b. Za protiv suzdržani prihvaća se i kompromis 8c za protiv suzdržani prihvaća se, 8d za protiv suzdržani prihvaća se, 9 za protiv suzdržani prihvaća se, 322 za protiv suzdržani prihvaća se, kompromis 10 za protiv suzdržani prihvaća se. 321 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis 11 za protiv suzdržani prihvaća se 330 za protiv suzdržani odbija se 12 kompromis 12 prihvaća se 59 e, za protiv provjera 59 Zatvaram glasovanje. Rejected. 60 in favor. Odbija se. 16 za, protiv suzdržani, odbija se. 61 za, protiv suzdržani, odbija se 62 za, protiv suzdržani, odbija se 63 za, protiv suzdržani, prihvaća se. Provjera za 63. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se 65 za, protiv suzdržani, odbija se 64 za, protiv suzdržani, odbija se 66 za, protiv Provjera. 66. Provjera za 66. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 67. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 68. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 70 za, protiv, suzdržani, odbija se 71 za, protiv, suzdržani, odbija se 72 za, protiv, suzdržani, odbija se 73 za, protiv, provjera za 73. Zatvaram glasovanje. Odbija se 74 za, protiv. Provjera za 74. Zatvaram glasovanje. Odbija se 75. Za protiv suzdržani. Odbija se kompromis 13. Za protiv suzdržani prihvaća se 79 za, protiv suzdržani, prihvaća se kompromis 14 za, protiv suzdržani, prihvaća se 8 za, protiv suzdržani, prihvaća se 81 za, protiv suzdržani, odbija se 85 za, protiv Provjera za 85. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 15. Za protiv suzdržani prihvaća se 88. Za protiv suzdržani odbija se 89. Za protiv suzdržani odbija se 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 98 za, protiv, provjera. Za 98. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 100 za, protiv. Još jednom provjeravamo da bismo bili sasvim sigurni. Zatvaram glasovanje. Odbija sam. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se, a pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se 115 za, protiv, suzdržani. Odbija se 8 za, protiv. Provjeram. Osmi amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. 129 za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Zatim kompromis 22 za protiv suzdržani. Prihvaća se 23 za protiv suzdržani. 133, evo provjere. 3. And I close the Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje o nacrtu izmijenjenom nacrtu mišljenja. Pojedinačno glasanje, naravno. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se čestitam izvjestitelju. Zaglasanje je zatvoreno. Imamo veliku većinu. Sljedeći nacrt mišljenja o prijedlogu o oslovnom protoku neosobnih e, podataka u Europskoj uniji. Izvjestitelj je Zdislav Krasnodebski. Ko prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis drugi tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis treći tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 63 tko je za? Protiv. Molim provjeru. Amandman 63. Zatvaram glasanje. Odbija se. 64. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. 64. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 77. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 78. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Drugi, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Treći, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se kompromis. Peti, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se 33. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Amandman 33. Zatvaram glasanje. Odbija se ovaj put. 35. Tko je za? Protiv. Molim još jednu provjeru. 35. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv. Molim provjeru elektroničkim putem još jednom. 421. Zatvaram glasanje. Usvaja se ovaj put. 42. Za, protiv, suzdrani. Usvaja se. 43. Za, protiv. Molim provjeru Provjeru 43. amandman. Zatvaram elektroničko glasanje. Odbija se. 44. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Konačno glasanje ide poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imamo jako veliku većinu. Čestitam izvjestelju. Prelazimo na sljedeći nacrt mišljenja. Tu se radi o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu. Izvjestiteljica je Marisa Matijas. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mogli smo vam blog glasati. 53. tko je za, protiv, 53. Molim provjeru. Krenulo krivim putem, ispričam se. Evo, baš sad. 53. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 54. za. Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 59. za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 61. za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 62. tko za protiv suzdržani usvaja se 63. tko je za protiv suzdržani usvaja se 64. tko je za protiv suzdržani odbija se 65. za protiv suzdržani usvaja se 66. za protiv suzdržani usvaja se 67. za protiv suzdržani odbija se 68. za protiv molim provjeru 68. amandman Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se kompromis 11. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis prvi za. Protiv suzdržani. Usvaja se kompromis treći za. Protiv suzdržani. Usvaja se šest za. Protiv suzdržani. Usvaja se sedam za. Protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis treći za. Protiv suzdržani. Usvaja se 13. za protiv suzdržani usvaja se, 14 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis četvrti tko je za protiv suzdržani usvaja se, 18 za protiv suzdržani usvaja se, 19 za protiv suzdržani odbija se, 20 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se, 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje poimenično ide, naravno, otvaram glasanje. Jezična jednakost Marisa Matijas, zatvaram glasanje, čestitam izvjestiteljici. A sada prelazimo na nacrt mišljenja o pravilu Europskog parlamenta i vijeća, o izmjeni pravila i tako dalje. Dakle, pravila i opća načela u vezi mehanizama nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. Važna stvar. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Kompromis drugi. Kompromis drugi. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se kompromis treći za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Molim provjeru. Elektronički ćemo provjeriti kompromis četvrti, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis peti, tko je za? Protiv? Molim provjeru. Vjerojatno je usvojen, ali bolje provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se, naravno. 18. za. Protiv. Glasat ćemo i ovaj put, nejasno je. Osamnesti i sedmi idu zajedno, naravno. Ne, zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, glasali smo 18. zajedno sa 7. jer su... Ne znam, tako su da ih treba glasati zajedno. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo i ovo, molim vas. 47. Zatvaram glasanje. Odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 19. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Provjet ćemo na 20. Molim vas, dižite ruke jer ih ne uspijem vidjeti. 20. Dakle, zatvaram glasanje za 20. Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Molim provjeru kompromisa. Šestog. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 24. za? protiv, suzdržani, usvaja se. 25. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. i 8. idu zajedno, tko je za, protiv, molim provjeru. Zatran glasanje. Odbija se. Konačno glasanje ide poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Klo Turmeš. Nadzor provedbenih ovlasti. Prihvaćeno je. Ovaj put nismo imali ogromnu većinu, ali ipak je usvojeno.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 Hvala dame i gospodo, sad prelazimo na redovni sastanak odbora. our rapporteur, uh, colleague Jens Geier, is not... Izvjestelj kolega Jens Geier još nije stigao i to je razlog što čekamo. The other side uh, of the um, general rapporteur. No, na strani Aldea za opće izvješće proračun 2019. Kolega Daniele Vjoti je tu. Dakle, to je odlično, ali ipak e, moramo sačekati izvjestitelja Jensa Gajera koji bi trebao tu doći za minus dva. Uh, Mr. Paul Rubik. for any other business is very good time for. Gospodine Paul Rubik, evo razno možemo sada načeti tu temu. Da, želio bih se posjetiti na to da 17.5. imamo povjerenike Mojedeša u gostima. I e, na putovanju Kyoto imat ćemo dvoje dobitnika Nobelove nagrade i 17. u svakog odnosno drugog ćemo imati VFO i tri stranice o tom tekstu. 17. ćemo imati Mladeša na odboru, zajedno s predsjedavajućim, naravno, i mislim da bi bilo dobro da tog dana započnemo žurni postupak, tako da bismo mogli možda osmisliti neku strategiju o načinu odlučivanja. Dakle, jasno je da će Europski parlament se boriti za FP9. Ja osobno podržavam Paskala Lamija njegovu intenciju da se udvostruči proračun. Dakle, bilo bi sve u svemu dobra prilika da 17.5 ITRE preuzme prvo mjesto u toj raspravi. Toliko hvala. Hvala kolega. Dakle, četvrtak 17.5. Imat ćemo predstavljanje FP9 sa posebnim osvrtom na međunarodnu kooperaciju. Imat ćemo dakle izlaganje Europske komisije i kolega Paul Rubig, kolega moedeš i japanski predstavnici koji će biti s nama će imati izlaganja. Dakle, hvala vam najljepša što ste nas podsjetili na to sve. A sada je tu s nama i kolega Gajer, tako da možemo započeti. Dakle, rekli smo da je tema razmjena gledišta o proračunu za 2018. s kolegom Jotijem glavnim izvjestiteljem za proračune. Naš izvjestitelj je kolega Jens Gajer u ime odbora ITRE. Komisija bi trebala predstaviti proračun za 2018 tu do kraja petog mjeseca, dakle to je ustavljeni postupak i s obzirom na kratki rok e, od objave nacrta proračuna i glasanja u lipnju 2018. i treba mogao, odnosno treba dati svoje mišljenje o mandatu za proračunski trijalog u vidu dopisa, to je netipičan postupak jer najčešće nemamo stvari. nema. to je ustaven postupak jer nemamo dovoljno vremena najčešće za tako što da izradimo mišljenje, što pošaljemo dopis. E, glas, glasanje će biti 10. srpnja, a o rezultu 24. rujna 2018. Dakle, svi zastupnici, članovi odbora ITRE, možete predložiti ideje za privatne pilot projekte i pripremne radnje koje ćete dostaviti tajništu do 24.4.2018. najkasnije. Dakle, 24. travnja. To je danas. Dobro. Pa imate puno vremena još. Dakle, možemo započeti i razmišljati o tome svemu. Dakle, hvala dragi kolege što ste došli. Dopustite da obavijestim zastupnike članove odbora da ćemo najprije saslušat kolegu Vjotija, izvjestitelja, a poslije toga naš izvjestitelj gospodin Gaher. Dakle, traj kolega iz odbora za proračune, gospodine Vjoti, imate prvi riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala na pozivu. Sada bih se koncentrirao dakle na najvažnije točke, ali iz postupovnog stajališta bih htio naglasiti da mi je namjera raditi sa svim odborima, sa svim zastupnicima kako bismo dobili prijedlog proračuna, i jedan mandat koji će dobiti što je veću moguću podršku parlamenta, dakle kako bismo bili jaki kada krenemo u pregovore sa vijećem i u tom smislu evo se obraćam i vašem odboru. Imate ključnu ulogu u donošenju europskog proračuna. Svi ste imali priliku pročitati dakle dokument u kojem smo zadali smjernice, o njemu smo glasali i u ožujku na plenarnom zasjedanju. Vidjeli ste kolika je važnost e, upravo pridodana temama kojima se vi bavite. Sada bih se ponovo pozabavio tom listom i onda bih vas e, saslušao, odnosno saslušao bih ono što će reći kolega Gajer. Evo mi zajedno radimo u odboru za proračuna i to evo može samo olakšati odnos između naša dva odbora. Noi abbiamo bisogno, primo luogo abbiamo bisogno di incrementare le rubriche E, la dotazione della rubrica 1A. Prije svega trebamo se baviti dakle glavom 1A i financiranjem programa kao što su obzor 2020. i kozne primjerice. Unutar obzora 2020. moramo se pobrinuti da postoje odgovarajuća sredstva za obaveze kako bismo financirali projekte kojima želimo ojačati istraživanje, dakle novih tehnologija, budućih tehnologija Europa se mijenja, svijet se mijenja, dakle inkluzivna društva i tu je instrument za mala i srednja poduzeća. Imamo dakle glavu namijenjenu projektu Kozme koja se treba provoditi, imamo tu sredstva namijenjena MSP-ovima, dakle instrumente za konkurentnost, to daje mogućnosti istraživačima, znanstvenim inovacima, dakle da mogu pokrenuti putem ovog, ove, ove glave, dakle vlastite projekte. Potom je tu rad na inteligentnim mrežama, energetska učinkovitost, smanjenje emisija, obnovljivi izvori energije i borba protiv energetskog siromaštva. Odbor za proračune ovdje radi ono što može, dakle pokušamo povratiti ono što je rezano u programu Obzor 2020 i 20. kada je riječ o financiranju EFSI-a. Dakle, želimo povratiti ona sredstva koja su ovdje bila preusmjerena u EFSI. Želimo da se barem 20% europskog proračuna posveti borbi protiv klimatskih promjena i smanjenju emisija. Po nama tu je važno financirati razvoj dakle industrije obrane, za razvoj ovog novog programa ne želimo žrtovati sredstva dakle iz već postojećih proračunskih linija, iz već postojećih projekata. Načelo kojim se želimo voditi jest da nove ideje trebaju značiti i nova sredstva. Dakle, imamo već dugoročne europske programe, to ujedno znači preuzimanje odgovornosti spram građana, tvrtki, istraživanja i sl. Trebamo dakle izbjeći rezove, odnosno stvoriti nova sredstva za nove agencije kako bi one mogle izaći na kraj sa novim dužnostima, novim mandatima. Mislim ovdje primjerice na agenciju ENISA. Ovo su najvažnija pitanja, ali ja bih rado i vas saslušao i evo zabilježit ću ovdje što mi budete poručili da vidimo kako ću nadopuniti dakle, ove podatke kojima za sada raspolažem. Hvala. Zamolio bih našeg izvjestitelja, kolega Gajera, da uzme riječ. Hvala lijepa. Kao što je kolega Vioti istaknuo, mi oboje radimo u e, odboru za proračune. Ovdje se sada dakle, bavimo nadležnošću odbora ITRE. Dakle, ne govorimo općenito o proračunu, već o rubrikama koje nas zanimaju. Evo, ispričavam se što sam malo zakasnio. Došao sam izravno iz odbora za proračun. Upravo se sada tamo e, raspravlja sa komisijom i vijećem o dakle, nacrtu izmjena proračuna. Dakle, riječ je o sredstvima koja su namijenjena izbjeglicama koje se nalaze u Turskoj. Treba se ponovno razgovarati o distribuciji sredstava između europskog proračuna i nacionalnih proračuna kada je riječ o ovim sredstvima govorimo o 3 milijarde eura. Možda ovdje vama, možda vam se može učiniti da je riječ o abstraktnim pitanju koje nema previše veze s našim radom, ali to su značajna sredstva, vrlo važni dosjei tu su primjerice i dosijeji kojima se bavi odbor ITRE koji bi mogli pretrpjeti rezove upravo zbog potrebe pronalaženja ovih sredstava. Moramo vidjeti dakle bili države članice ovdje mogle podnijeti nešto veći teret kako se ne bi išlo na štetu europskog proračuna i već preuzetih e, obaveza. To je značajno istaknuti i u svjetlu donošenja proračuna za iduću godinu. Daniela i ja smo stručnjaci za ovo područje, to možda nije slučaj sa većinom kolega koji su danas ovdje prisutni. Naime, velika većina sredstava koji su, koja su nam na raspolaganju jesu fiksni, fiksna sredstva. Dakle, to su sredstva slična onima iz e, namijenjenih zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Tu je vrlo teško e, pomicati sredstva, prisutna su brojna ograničenja, a na raspolaganju, sam i, na, raspolaganju su nam i nacionalni fondovi, poput onih regionalnih, koji su ispregovarani tijekom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. I ovdje su sredstva fiksna, zato što postoje e, ciljevi, rokovi koji, koje valja poštovati što je ono što preostaje na e, raspolaganju. To su ona sredstva, oni fondovi kojima komisija može slobodno raspolagati. To su instrument povezivanja Europe i obzor 2020. Ukoliko komisija treba prebacivati određena sredstva, onda se poseže upravo za ova dva fonda, odnosno ove dvije glave. I zbog toga mi surađujemo sa glavnim izvjestiteljem. On je u pravu kada kaže da mi možemo utjecati na stvari, ali jedino ukoliko smo u popunosti ujedinjeni. Tu je potrebno da surađivati dakle, na razini svih klubova zastupnika. Uglavnom, se slažemo sa prioritetima, odnosno smjernicama koje nam je upravo naveo kolega Vjoti, dakle obzor 2020. ne smijemo tamo prihvatiti nikakve rezove, što više moramo ojačati taj program. Ja sam primijetio da financiramo tek jedan program od ukupno sedam raspoloživih programa. Riječ je o programu koji se nedovoljno financira, što je šteta zato što je uspješan. Te smatram da bismo mogli financirati sedam puta više projekata kada bismo imali dostatna financijska sredstva na raspolaganju. Na taj način bismo mogli ojačati potencijal za inovaciju, za jačanje konkurentnosti na razini cijele Europske unije i zato govorim, treba nam više sredstava, a ne manje u tu svrhu. Prije svega mora se ojačati linija, dakle namijenjena obzoru 2020. A ovo se tiče dakle svih projekata koji ulaze unutar tog programa. Neke od njih je i naveo kolega Vioti malo čas. ne bismo smjeli tek tako olako vjerovati vijeću kada kaže da mi bismo htjeli financirati istraživanje, ali tu su neke države članice koje kažu da nije moguće povećati ukupni europski proračun, te da bismo promovirali istraživanje moramo rezati na drugim mjestima. Ja se ne slažem s tom logikom. Kao što je rekao kolega Vioti, ukoliko se želi više ulagati istraživanje i inovaciju, onda nema smisla smanjivati financijska sredstva drugih programa, već je potrebno pronaći svjež novac za te programe. U suprotnom, svi ciljevi, svi programi koji se financiraju unutar programa tisuće 2020 mogli bi pretrpiti štetu. Mi želimo više evropskih programa koji se financiraju europskim novcema ne manje. I države članice kažu da su pred nama novi izazovi, a to znači da je potrebno pronaći nova sredstva, a ne premještati sredstva iz jedne proračunske linije u drugu. To je praksa koju, kojom smo se dosad bavili. Jednako vrijedi i za instrument povezivanja Europe i ovdje sredstva nisu dostatna. Odnosno, iskreno govoreći, jednostavno nisu dovoljna i slična priča i sa financiranjem agencija. Na koncu konca treba se ostvarivati, odnosno provoditi ono što se obećalo. Potrebno je uskladiti evropske sustave, ujediniti ih i zbog toga smo i posegnuli za osnivanjem agencija. Do smo naime imali situaciju tijekom posljednjeg VFO-a, dakle da su se zemlje članice složile oko proračuna, dakle za osoblje agencija i europskih institucija, da dakle doživi smanjenje od 5%. To je značilo da mora doći do smanjenja broja zaposlenih i u europskim agencijama. i stvorio se sustav da u kojem određene agencije prepuštaju dio svojih zaposlenika nekim drugim agencijama. Saslušali smo ravnatelje agencija koji su nam rekli da ne znaju kako ispunjavati svoje zadaće, dakle svoje mandate, jer jednostavno nemaju na raspolaganju dovoljno sredstava i dovoljno zaposlenika. Jasno vam je e, stoga da je potrebno e, značajnije financirati agencije, primjerice poput e, Frontexa. Treba im se pomoći u obliku dodatnog zapošljavanja. Pa evo postoji ova obaveza od, za smanjenje zaposlenika od 5%. To se pokazalo iluzornim. Dakle, protivim se danjim rezovima, naročito rezovima u području dakle naših e, politika. Hvala, izvolite gospodin Salini. Ali jasno je ovo što su nam kolege poručili. Prije svega ovdje je pitanje nedostatka, dakle manevarskog prostora unutar proračuna. Vidimo da imamo jedan ogroman dio proračuna u koji nije moguće intervenirati, možemo taj dio proračuna nazvati fiksnim. Tamo pak gdje se može intervenirati imamo dva izazova, dakle količina i pravila. Vidjeli smo kako su se stvari odigrale vezano uz eh, ZPP. Vidimo koliki dio sredstava je namijenjen ZPP-u. Kada govorimo o redefiniciji devetog okvirnog programa, dakle Horizont 2020. Ključne važnosti je tema inovacija i istraživanje i izazov s kojim ćemo se morati suočiti, o, ostaće dakle zajamčiti adekvatnu razinu financiranja, ali i uspostavu pravila kojima će se zadržati dakle financijska pomoć iz europskog proračuna malim i srednjim poduzećima. To za mnoge od njih znači upravo preživljavanje. Naime, tamo se stvara inovacija, dakle osnovu te inovacije čine mala i srednja poduzeća. I zato bi prvo pravilo ozbiljne proračunske politike trebalo biti biti prijateljem poduzetnika. Naš proračun nije socijalna pomoć. Riječ je o instrumentu koji je stvoren kako bi se stvorilo prostora i dalo zamaha onima koji mogu stvoriti novu dodatnu vrijednost. Dakle, to znači i stvaranje socijalnih politika koje su namijenjene našim građanima. Vidjeli smo kakva je situacija sa CEF-om, dakle instrument povezivanja Europe. Vidjeli smo kakav je odnos između odgovarajućih politika ovog programa. Govorimo o vrlo ozbiljnim programima i financiranja infrastrukturnih projekata i odnosa sa efsi dakle takozvani Junckerov plan. Imamo projekte koje možemo podržati CEF-om, a to nije slučaj sa efsi Riječ je o velikim infrastrukturnim projektima i nemojmo smanjivati sredstva namijenjena tom programu. Mislim da će naše ideje ići upravo u tom pravcu. Mi smo se bavili čvrstim kriterijima, ukoliko tako nastavimo, to će zasigurno dovesti do suradnje u ovom postupku donošenja odluka koju su malo čas spomenuli kolege. Hvala vam na vašim primjedbama. Zastupnik Rike u ime kluba ALDE. Hvala predsjedniče. Ja vidim, puno toga je već rečeno. Nema potrebe za dodatnim komentarima. Ono što se čini očitim je da u proračunu Komisije i parlament pokušava stvoriti posebne fondove ili programe za one stvari koje su im se činile najvažnijima kako bi i se mogu isto tako financirati iz proračuna država članica i u općem proračunu tako stvoreno, na primjer, program 2020, eh, eh, FP9 i instrument za povezivanje Europe, dakle, evo, tu se hoće razvijati neke programe kao što je svemir, tu se treba razvijati na europskoj razini. No, nesreća je ta što države članice ocjenjuju opći proračun po takvim specifičnim programima i vidjeli smo na primjer e, tijekom stvaranja fonda Junkerovog programa uzeta su određena sredstva iz programa koji su ključnog značaja. Dakle, mogu se samo nadovezati na ono što je rekao izvjestitelj, i što je rekao potpredsjednik komisije odbora za proračune, pardon. Dakle, nismo se odlučili tolerirati da se amputira ključni aspekt europskog proračuna, tamo gdje su one elemente koji su stvarno europski. To je rečeno, na primjer, glede istraživanja i potrebno je financirati produktivna ulaganja, a to su istraživanje i razvoj, to su naravno i ulaganja u infrastrukture, energetske i telekomunikacijske i prometne infrastrukture posredstvom instrumenta za povezivanje Europe i naravno to se radi, to se odnosi i na mogućnost e, utjecanja na agencije. Dakle, rečeno je koliko e, smo entuzijastični kada se natrpava, e, stvaraju dodatne obveze za agencije i istovremeno koliko im mrežemo sredstva. Dakle, to je paradoksalno. Dakle, što se tiče, završavam ovaj proračun za 2019 moći će pokazati odlučnost naše, e, našeg doma glede pregovora za budući višegodišnji financijski okvir. To znači da parlament treba stalno, neprekidno ponavljati da je dodatna europska vrijednost glavnici proračuna i za ovaj proračun za 2019 a isto vrijedi i za rasprave višegodišnjem financijskom okviru, rasprave koje su u tijeku, dakle uskoro ćemo čuti i vidjeti prijedlog komisije. Dakle, za to sve je doista ključno da politički ponovno afirmiramo svoje prioritete, da reafirmiramo ono za što se zalažemo, ali isto tako trebamo ponoviti ono što odbijamo. Dakle, ova rasprava će se dalje voditi. Vidimo, na primjer, da za program koji se tiče kompenzacija za, za migrante u Turskoj, tu opet države članice traže svoj <laughs> džeparac, da tako kažem, u ključnim programima europske prirode. I opet vodimo rasprave o arbitraži između nas ovdje kako bismo znali, e, vidjeli da li će fond za obranu, koji je fond za istraživanje i razvoj, da li će biti stvarno smatran prioritetnijim u okviru FP9, jer resursa nema tu, a nitko ne raspravlja ili jako malo ljudi raspravlja o opravdanosti prirodi tih programa. Dakle, u ovom odboru doista se bavimo sa ključnim stvarima Dakle, u e, proračunskim kapacitetima e, dakle, treba braniti one aspekte koje, kojima se ne mogu baviti države, već samo Europa. I nevjerojatno je što arbitraža u određenim e, slučajevima nije arbitraža pro ili anti Europe, već se radi o arbitraži za ili protiv budućnosti. države članice nisu na svom mjestu tu. U svakom slučaju, predsjedniče, mislim da se potpuno slažem s prethodnim govornicima. Hvala vam. Imamo tu i druge kolege kako su se javili za riječ. Zastupnik Rubike, je prvi na mom popisu. Ja, richtig, herzlichen Dank. Eh. Hvala vam lijepa predsjedatelju i zahvaljujem i kolegama. Mislim da je najvažnije imati na umu prioritete, a jedan od njih je program Obzor 2020. I Zadnji put smo o tome razgovarali u prosincu, razgovarali smo do četiri ujutro e, da bismo dobili e, svjež novac za obzor 2020. I možda se i opet dogodi nešto slično, bilo bi potrebno ukoliko želimo učiniti bilo kakav napredak, postići napredak s vijećem. Razgovarat ćemo e, o 100 milijuna, to nije dovoljno, trebalo bi vjerojatno više e, uključiti oko 250 milijuna tona. Kad govorim e, o tome, to neće učiniti neku bitnu razliku. Mislim da ćemo trebati dobru skrb o tome, jer je ovo e, pitanje Odvažnosti za radna mjesta, za one tvrtke koje će se moći plasirati i koje zaslužuju i našu podršku. E, druga stvar su agencije, o tome se također govorilo u raspravi, intenzivno treba to e, razmotriti da bismo znali kako postići sinergetski učinak. I na koji način e, pojačati e, suradnju s agencijama, e, možda kroz neke platforme ili slično, da bi se sve moglo staviti na jedan ovakav poslovni temelj. I pogledate li eurobarometar, vidjet ćete da se ukazuje da ako postoji jedna stvar koju e, se povezuju s Europskom unijom u očima javnosti, to je da smo mi dobri u istraživanju i razvoju, dakle da smo vješti u istraživanjima. I e, ako pogledamo određena područja poput e, zdravlja recimo, naravno tu je, treba biti i itekako inovativan. Hvala vam. Gospođa Grostet, hvala vam lijepa. Slušajući kolege iz proračunskog odbora, mislim da smo s pravom zabrinuti. Mislim da države članice se ponašaju dosta neodgovorno. Ja mislim da Evropska unija treba učiniti više ali e, koliko god vi pozivali države članice ipak se e, ne događa ono što se očekuje i mislim da postoje e, mimo ilaženja tu između parlamenta i vijeća o tome odakle će doći ta sredstva. Jučer smo razgovarali ovdje s gospodinom Katajnenom koji je od nas tražio e, da se potrudimo u e, e, pregovorima oko proračuna, ali ja sam mu rekla da je za to potrebno dvoje, pa prema tome mislim da je bilo bi pametnije da ne posižemo u proračunske linije za potrebe e, obzora 2020. i da e, doista vidimo neodgovornost u ovom e, razdoblju kad imamo puno novih tehnologija ako se nećemo sada potruditi nažalost nažalost ćemo sve više zaostajati a, za 15-20 godina e, će nam se to obiti o glavu i e, svjesna sam da svatko treba uložiti trud, ali doista je e, nedopustivo ovo što radi vijeće uz podršku komisije. Hvala vam. Kao što vidite, izvjestitelju jedinstveni smo ovdje u odboru ITRE i nemam eh, drugih prijavljenih za raspravu, budući da se čini da je smotrišta ITRA situacija posve jasna. Ali evo, Danijele, ja bih sad od tebe želio čuti neke komentare. Hvala vam. Hvala kolegama. Kao što je gospodin predsjednik rekao, komentari će biti vrlo brzi i jednostavni jer smo ujedinjeni. To je često slučaj ovdje u parlamentu i e, kada radimo o različitim odborima. Drago mi je što će što će vaš odbor biti prisutan dakle u raspravama o proračunu, tu će vas predstavljati kolega Gajer, on je dakle član našeg odbora za proračun, tu je kolega Rubig, s njim e, godinama već surađujemo. Međutim, dotaknuo bih se političke dimenzije, ne ulazeći pritom u meritum, a to je pitanje odnosa između parlamenta, komisije i vijeće. Da, tu je s jedne strane povjerenik Katajnen koji traži dodatni napor od parlamenta kada je riječ o proračunu, a mi su trebali tražiti u komisije da bude oštrija u odnosima sa vijećem. Tako bi od vijeća smo pak trebali tražiti da bude pažljivije, da povede računa o onome što predstavljamo, ne samo da predstavljamo volju građana, već predstavljamo i ono što ste vi upravo opisali što se, tiče primjerice vašeg sektora, ali to su i drugi sektori, to su sve odgovori na htjenja, na zahtjeve građana. To je rekao kolega Rubig. Ono što mi tražimo nije naša želja, to je nešto što od nas zahtjeva situacija u kojoj se nalaze građane. To bi trebao, dakle, to bi trebalo biti jedno glavno načelo u našem radu i tu ćemo se ujediniti oko tog pitanjima. Pred novim programima trebamo, pred, kada je riječ o novim programima trebamo predvidjeti nova financijska sredstva. Proračun je, kao što ste i sami rekli, čvrst fiksan, on je već sav preuzetim obavezama i za sljedeću godinu i za sljedeće godine s obzirom na njegovu strukturu. Ono što bih od vas zatražio kao vaš kolega, više kao kolega nego kao netko iz odbora za proračun, kao prijatelj, bih zamolio da svatko nešto učini u svojoj zemlji u odnosima sa tamošnjim vladama, jer e, na koncu konca onda raspravljamo sa vijećem, ono je sačinjeno predstavnika nacionalnih vlada i jednostavno moramo uvjeriti svoje vlade u ono što govorimo, ono što tražimo. Možda smo mi mogli biti taj posrednik dakle u omekšavanju stava u vijeću i mislim da bi nam to doista pomoglo u postupku i <laughs> mislim da bi pomoglo i glavnom izvjestitelju za proračun. Važno je e, da e, se osjećamo ovdje dakle svi e, kao skupina prijatelja koji su svjesni prioriteta u odnosu na proračun. Što se postupka tiče, raspravljamo danas, samo danas, Zaključujemo sad e, tu raspravu o pismu odboru za proračun e, o prioritetima ITRE-a za proračun iz 2019. To ćemo uputiti za nekih mjesec dana. Te nakon toga ćemo moći kao članovi odbora ITRE predložiti amandmane na proračunske linije, a krajnji rok je u odboru za proračun 20. lipnja. Ponavljam, 20. lipnja. I glasovat će se 10. srpnja u odboru za proračun, ne u Itre. oprostite, u itre 10. srpnja ITRE glasuje ali proračunske linije su nadležnost proračunskog odbora. Treći postupak, mišljenje ITRA o rezoluciji o proračunu za 2019. E, i razmatranje nacrta mišljenja će biti 10. srpnja u odboru ITRA. Dakle, isti datum kao i glasovanje u ITREU e, o amandmanima na proračunske linije. E, za amandmane, odnosno mišljenje, krajnji je rok 5. rujna, a glasovat će se 24. rujna. Dakle, imate tri usporedne linije pismo e, u lipnju, početkom lipnja, amandmane na proračunske linije, a e, to ide u lipnju za glasovanje u srpnju i mišljenje u kojem će se glasovati 24. rujna. Hvala vam lijepa poštovane kolege i vama iz odbora za proračun koji ste e, bili ovdje s nama. Hvala. Zaključujemo ovu točku. Idemo dalje. E, programi istraživanja e, i e, edukacije Evropska atomska zajednica. Gospođa Rebeka Arms je izvjetiteljica razmatranje nacrta mišljenja i proširenje postojećeg programa koji ide od 2014. godine i komisija predlaže nastavak e, tog programa da bi se osigurala e, jedinstveno djelovanje e, u cijelom razdoblju. Dakle, Rebeka, izvjestiteljice, izvoli. Hvala lijepo Irži. Govorit ću njemački, to je meni lakše, pogotovo kad se radi o ovoj temi. Kao izvjestiteljica, a vidjet ćete sve to i u mom izvješću, smatram da je da treba obaviti vrlo eh, važne e, zadaće e, i e, to se odnosi na važna područja i mislim da u istraživanju i razvoju treba gledati uvijek na izazove i pogotovo ja sam, vjerujem, vrlo jasno navela sve e, prijedloge. Mislim da je trening i još treninga od najveće važnosti i da ćemo se suočiti s više izazova. Ako ste e, poslušali rasprave s komisijom koje se sad odvijaju, posve je jasno da e, ćemo djelovati kroz dulje vremensko razdoblje, pa čak e, i za države koje su napustile nuklearne programe, to će e, biti vrlo dugoročno i e, uključivati velike broj ljudi. Pa će prema tome pitanje odlaganja biti od najveće važnosti i za EU, uniju, i za države članice, pa čak i za one države koje odustaju od nuklearne energije. I e, što se tiče konačnog odlaganja, e, Njemačka, na primjer, pred nekoliko godina je odlučila tražiti odgovarajuće odlaganje nuklearnog otpada počevši od samog početka. Što se tiče Švedske, Švedska je donijela odluku e, o zaustavljanju programa traženja e, konačnog odlagališta budući da e, se naišlo na doista ozbiljne probleme kod konačnog odlaganja. Oni su se nisu uspjeli izboriti, a još je država koje traže konačno E, mjesto e, odlaganja, a uglavnom e, nema dovoljno novca za razdoblje za koje bi to bilo potrebno i za čitavu blok ili bateriju nuklearnih reaktora, a još je potrebno izgraditi i povjerenje među građanima da bismo mogli poduzimati istraživanja. Mislim da e, nema pravog napretka niti u području transporta e, i vjerujem da ima i drugih područja e, osim ovih koje sam opisala u kojima bi se moglo postići uspjeh. Program Juratom ne bi e, trebao e, samo ulagati u nove tehnologije, vjerujem da se isto odnosi na nuklearnu fuziju i fiziju. E, dakle, o fuziji se govorilo i ITER pruža platformu za raspravu, međutim sve o čemu govorite, a odnosi se na ITER i fuziju, upućuje vas na nešto što je neizbježno, a to je skupo istraživanje, a koje neće u velikoj mjeri doprinijeti rješavanju e, klimatskih problema e, i tako se čini da su izazovi e, odnosno odgovor na izazove e, koji uključuju nuklearnu fuziju još jako daleko. Čak i jako stručnjaci nerado e, daju rješenja ili datume. Dakle, ostaju nam bitna pitanja. E, program Eura, Euratoma e, trebao bi imati iste ciljeve kao za razdoblje 2014-2018, a više od polovice država članica ili nikada nije koristilo nuklearnu energiju ili je donijelo odluku o napuštanju uporabe nuklearne energije. Dakle, prijedlog e, koji bih ja dala jest da prilagodimo prioritete e, i e, osiguramo da se počne i sa demontažom i konačnim odlaganjem nuklearnih reaktora. Hvala gospođo, sada predajemo riječ e, gospodinu Ručevu koji u sjeni Europske pučke stranke. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti izvjesteljci gospođi Harms što je naglasila u svom izvješću na vrlo jasan način položaj nuklearnog istraživanja, osobito po pitanju nuklearne sigurnosti i vođenju projekata za nuklearnu fisiju. Dopustite da podsjetim da skoro polovica čiste energije čiste električne energije CO2 je nuklearno porijekla u EU. uniji. Nuklearne centrale kojih ima i koje, su, koje će biti operativne još desetljećima. To će raditi bilo obnavljanjem eh, centrala ili izgradnjom novih. To je, zato je nužno podržavati istraživački rad u sigurnom iskorištavanju eksploatacije i nuklearne energije. U suprotnom nećemo moći zajamčiti najvišu razinu sigurnosti sukladno sa uredbom o nuklearnoj sigurnosti. Stoga predloženo ograničenje nuklearnog istraživačkog rada na samo na sigurnost e, nuklearnih elektrana je u najmanju ruku neprihvatljivo. Aktivnost nuklearne fisije u okviru programa Euroatom vode se prvenstveno u okviru međunarodnih e, sporazuma inicijativa koje uključuju tehnološki najrazvijenije zemlje. I nije slučajno što je Kanada nedavno izrazila interesovanje da se priključi programu ITER s obzirom da kompleksni istraživački rad o pitanju nuklearne fizije je nešto što je popraćeno brojnim tehnološkim otkrićima, materijalima i procesima, a to sve u ekstremnim uvjetima. Dakle, doista je prerano da se napravi e, konačna ocjena vjerodostojnosti ili bi se mogao program Euroatom za 2020 koristiti za zakonodavni akt koji može ograničiti međunarodne projekte nuklearne fisije gdje je Europska unija između oslog vodeći partner. Predla, vjerujem da prijedlog Europske komisije za nastavak e, nuklearnog istraživanja u narednom dvogodišnjem razdoblju jest utemeljen i opravdan i zadovoljava trenutne potrebe u toj oblasti, a isto tako i zadovoljene su i međunarodne obveze u okviru nuklearne fizije, tako da to treba podržati bez većih amandmana. Hvala. kolega. Bržiti su ime SID-a. Hvala predsjedniče izvjestiteljice. Dopustite da vam zahvalim na vašem dokumentu i poštujem vaš stav i razumijem da se jako protivite nuklearnoj energiji, no kao izvjestitelj Sjeni SID moram reći da se ne slažem s vama. Nacrt uredbe govori o produženju postojećih programa za istraživanje i obučavanje za naredne dvije godine. Mislim da je to logično jer je sve sukladno sve što je sukladno s programom treba biti zaključeno. Ovdje se ne radi o novom programu. Ovaj program je doista jako važan i kao što je to komisija spomenula, to pokriva dva ključna cilja. Kao prvo želimo poboljšati sigurnost, želimo naći sigurne alternative za trenutni sustav gospodarnja otpadom i želi se također razviti nuklearna tehnologija u sektoru lijekova I što se tiče fisi, nadamo se da će nam e, nuklearna energija omogućiti da e, se generira dovoljna energija. nuklearna energija se koristi u državama članicama. moje zemlje zemlji, na primjer, kupujemo energiju iz drugih zemalja, a ta energija jako često proizvodi se u nuklearnim e, elektranama i znamo da je ona čista i najjeftinija. Ja se slažem s vama kada kažete da se moramo baviti svim aspektima sigurnosti i kada kažete da je potrebna bolja koordinacija i naravno moramo se postarati da se to radi na siguran način. U mojoj zemlji znamo da ćemo imati narednih 20 godina posla sa e, gašenjem nuklearnih elektrana, jer je to stara sovjetska mašina, ali koordiniranje naših e, znanja i energije može biti od velike koristi i vjerujem da se treba postarati da se ovaj program bavi sigurnim e, gospodarenjem nuklearnim otpadom, ali se ne mogu složiti s vama kada kažete da treba izbrisati neke prijedloge ili odredbe koji su povezani uz jako važnu tehnologiju e, nuklearne fisije. Dakle, projekt ITER je važan za države članice i imamo obveze u okviru tog projekta i samo istraživački rad može se pobrinuti da tehnologija fisije bude sigurna tehnologija dakle trebamo nastaviti s istraživačkim radom kako bismo zajamčili energetsku sigurnost vjerujem da moramo analizirati nove vidove sigurne i čiste proizvodnje energije u budućnosti jer ne možemo se osloniti isključivo na obnovljive energije. Mislim da moramo razmotriti e, koji je naš stav glede svjetskog tržišta i kako ostati konkurentni na tom tržištu. Tako da mislim da su nam potrebni ti programi za istraživanje i obučavanje tako da ćemo ja i moj klub zastupnika podržati dokument komisije. Hvala najpša, hvala kolege. U ime Aldea, gospodin Rike. Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljice na njezinu radu. U biti, kada govorimo o atomskoj nuklearnoj energiji, tu smo na rubovima relikije. Neki bezuvjetno podržavaju tu energiju, a drugi žele njezino gašenje. U ostalom, neke države su zauzeli radikalne stavove po tom pitanju. E sad, naravno, kada se protiv nekoj nuklearnoj energiji, onda je želi zakopati, ne samo zakopati otpad, već cijeli sektor. A kada ste za to, onda mislite da treba podržati stvar. Dakle, stavovi će tu biti radikalno suprotstavljeni. Sad, naravno, primio sam znanje da je naša izvjesteljica u kategoriji onih koji žele sahraniti e, nuklearnu energiju, tako da njeno izvješće ide ka zatvaranju elektrana i zakopavanju konačnog otpada, što nije zanimarivo, jer e, u tom sektoru i trajanju svega onoga što se tiče atomske energije moramo se pod navnim znacima uspjeti e, riješiti određenih problema, ali ipak e, ja ne mislim da je to konačni cilj ovog programa koji je malo širi, koji za cilj ima za poboljšanje razvoja, e, za sigurnost obrazovanja istraživačkog rada te za pružanje odgovora na posljedna pitanja. Dakle, predsjedniče, razumijete, da naš klub zastupnika podržava prijedlog, e, odnosno inicijativu komisije i naše stanje duha je tako da želimo nastaviti kao što je i započeo ovaj program te da prijedlog komisije za narodno dvogodišnje razdoblje treba dakle se baviti artikulacijom ovog projekta finanski gledano u naredne dvije godine i podržavamo čitavnih stvari no, unutar toga svega imam par komentara, ipak najprije. Što se tiče opasnosti koju predstavlja nuklearna energija, osobito na, po ljudsko zdravlje, samo želim evo iznijeti da je bilo jako malo žrtava nuklearne energije spram drugih vrsta energije. Ja dolazim iz jednog rudarskog kraja, što, što kao i kod vas, predsjedniče, i brojalo se imali smo desetke tisuća mrtvih e, e, samo, samo ovi ljudi koji su u izravnom kontaktu bilo da ne govorim e, trošak i posljedice po okoliš, a najmanje žrtava je bilo od nuklearne energije, no naravno opasnost je nešto što je izvan razmjera i zato postoji ta dogmatska, taj dogmatski strah. Drug, Ko, e, što se istraživanje razvoja tiče, naš program je dosta diskretan po pitanju ljudskog zdravlja. Mogli bismo si postaviti određena pitanja glede korištenja nuklearne energije u sektoru zdravstva. Nisam siguran da to ima baš neka velika budućnost, barem što se tiče terapeutskog pristupa, ali što se tiče diagnostike, to je vjerojatno, e, tu vjerojatno ima bolji potencijal. Ja vjerujem u Fisiju i mislim da trebamo nastaviti podržavati ovaj projekta, tim prije što je Europska unija partner od ključnog značaja i mislim da će se napredovati puno brže nego što se mislilo. I svaki put kada se gleda na sve te velike istraživačke programe, to je vrijedilo i za fisiju, i za fuziju, i za druge. I ja doista imam dojam da će stvari biti pozitivne prije 2050. Još jedan komentar. Trenutno u svijetu nuklearna energija putem fisije je jako dinamičan sektor. Ima više od 240 programa izgradnje nuklearnih reaktora trenutno u svijetu. Dakle, mi smo važan akter e, u tom sektoru, a sad zamisli da ćemo ostati izvan toga svega, čini mi se nerealno. Dakle, predsjedniče, razumijete da će naš stav biti dosta blizak komisijnom, Dakle, mi želimo da se to nastavi, da se podržava ovaj program, da se artikulira i iznad i mimo 2019. I za kraj e, moram reći da sam e, da ovo pitanje jednakosti muškaraca i žena u istraživanju i obuci je važna stvar. Naravno, postoji povijest toga svega jer obučavanje znanstvenika i njihov razvoj bio je dosta nejednak eh, pod navodnim znacima, no stvari se sada ispravljaju, tako da podržavam predlog komisije i tu opasku, no nešto me mi je bilo dosta nejasno. Dakle, kakve veze ima rodno pitanje u tome svemu. Osim možda, evo, nešto se tiče osoblja, ali evo, ovdje ima nešto što se tiče Eisenberga, ali ovdje prelazimo na kvantno istraživanje, a to mi se čini da nije povezano s ovim izvješćem. Hvala. Hvala vama doista kolega na komentarima. Gospodin Silikiotis zamijenit će gospođu Marisu Matijas, koja nije tu i jedan i drugi su izgoja, naravno, izvolite imati riječ. Hvala predsjedniče, evo i ja želim zahvaliti gospođi Harms na njeznu izvješću. Nažalost, naša izvjestiteljica u sjeni nije tu. Što se naše kluba zastupnika tiče, nuklearna energija je krajnje opasna za planet i za ljude, čak i onda kada ju se koristi za, u civilne svrhe. Slažem se s tim da ne bismo trebali financirati istraživački rad kako bi se održavalo nuklearne centrale treba financirati obnovljive energije, čiste energije i ne možemo financirati projekte poput ITERA koji promovira nuklearnu energiju. Dakle, trebamo financirati istraživanje, inovativnost, imajući okoliš i čovjeka u središtu pozornosti. Hvala. Gospodja Lešvelije mijenja gospođu Kapel u svojstvu izvjesteljice u Sjeni. Da, predsjedniče. Izvjesteljice, tijekom prvog nastupa na ovom odboru izrazila sam podršku pogledu energije koja je smatrala nuklearnu energiju kao korisnu energiju glede ciljeva smanjenja stakleničkih plinova. Rekla sam da sam zadovoljna konsenzualnim tekstom komisije i nadala sam se da će mm, ćete kao zeleni izvjestitelj tražiti zajednički interes, a ne dogmatski pristup e, usvojiti gospođo. No, nažalost, e, konstatiram da niste radili projekt s ciljem da se dođe do zajedničkog stava između e, vas i zemalja koje nisu zauzele vaš stav. Dakle, to je rad e, zelene Njemice koja e, je usvojila politiku svoje zemlje koja je okrenula leđa u nuklearnoj energiji. Dakle, vi dopustite da, vas podsjetim da 77% energije u Francuskoj potječe iz nuklearnih e, elektrana, a trenutno radimo na izgradnji novog reaktora. Dakle, s vama se slažemo s ciljem da organizacija da u toj da, da sigurnost i sigurno gospodaranje otpadom e, postane prioritet e, Euroatoma, ali to ne treba e, biti na uštrb razvoja programa. Vi želite da to postane energija prošlosti, ali to nije odluka ostalih europljana. Dakle, taj istraživački rad treba nastaviti. Iznenađeni smo i dalje vašom voljom da se iz teksta izbaci pitanje istraživačkog rada za nuklearnu sigurnost, što za nas, po našem mišljenju, treba biti ključni zadatak Euratoma. Isto tako, iako ITER ne financira direktno ovaj program, mi obnovljavamo podršku istraživačkom radu o nuklearnoj fisi koju želite izbrisati iz vašeg teksta. Dakle, ovaj jako dugoročni projekt primjer je suradnje koji ujedinjuje, objedinjuje europske nacije, nacije i ključne glavne e, svjetske sile što predstavlja više od polovice čovječanstva i što se mene tiče e, trajno, trajni vidovi financiranja treba uzeti u obzir. Dakle, trebamo usvojiti dugoročnu e, viziju što mi je ključno značaja. I za kraj podržavam vas glede terorističke prijetnje, dakle sigurnost e, pogona e, je od ključnog značaja i nadam se da to neće ostati samo e, jedna usputna stavka u uvodnoj izjavi ovog vašeg izvješća. Hvala gospođu ime NF, a sada gospođa Grostet. Najljepša hvala. Slušajući sve kolege, mislim da je zadatak e, naše izvjestiteljice krajnje složen, jer i ja mislim da prijedlog komisije e, koja predlaže da se za dvije godine nastavi program, okvirni program istraživanja u Euratomu, jest odlična inicijativa i želim vas podsjetiti, to s kolege, e, napravili, dakle, energi, nuklearna energija je od ključnog značaja jer e, je dekarbonizirana i ne trebamo nijekati u potpunosti, dakle, i govoriti da nam ne treba nuklearna energija niti u zdravstvu e, jer je to netačno, netočno. Dakle, trebamo i dalje poticati istraživački rad u sektor nuklearne znanosti. Moramo imati kontinuitet u Europskoj istraživačkoj agendi i za razliku od izvjestiteljice mislim da smanjenje proračunskih dotacija za ovaj program nije prihvatljivo. Ta dotacija je dio dotacije predviđene za razdoblje 2014-2020. Sad naravno svi slažemo s potrebom da se treba baviti pitanjem sigurnosti, gospodarenja otpadom, nuklearnim otpadom, ali ovaj program mora biti koristi za cijeli svoj istraživanje, inovativnost sektora, ali treba koristiti isto tako i očuvanju i razvoju tehnološkog liderstva govorili smo, spominjali smo ITER i druge tehnologije, e, trebamo imati na umu nove tehnologije i nove generacije reaktora i nemojte mi govoriti da ima znanstvenika koji su uvjereni da neće biti nikakvih trgovinskih e, mogućnosti korištenja e, ITER-a za 50 godina. A ako se sjetimo što su znanstvenici govorili prije 50 godina, pa sigurno nisu predvidjeli niti umjetnu inteligenciju, sve nove tehnologije o kojima svakodnevno govorimo na sastancima odbora. Dakle, prestanimo govoriti o znanstvenicima, stavljati im riječi u usta, jer za 50 godina, nažalost, nećemo biti tu, ali naša obveza jest da pripremamo teren za buduće generacije, zato moramo zajamčiti istraživački rad Eurotoma. Hvala. Hvala vam. Zastupnica Muzi, izvolite. Uh, hvala vam i hvala izvjestiteljici. Jedna od rijetkih prilika kada zagovaram drugačija stajališta od onih izvjestitelja i slažem se evo, sa gotovo svim prethodnim kolegama koji su govorili. dakle, prvo riječ o podršci komisijnom prijedlogu. Da, odlaganje otpada i otpis dakle ovih starih postrojenja je od izuzetne važnosti, ali on to je već dijelom prisutno u prijedlogu o kojem sada raspravljamo. Međutim, tekstu postoji nešto što možemo usmjeriti u pravcu suprotnom od onog za koji se zalaže izvjestiteljica. Dakle, to je vezano uz istraživanja, novu tehnologiju, to je povezano sa ljudskim zdravljem, samobilnošću, istraživanja. To je nešto na što bismo se trebali nadovezati. Kada je riječ o ITER-u, riječ je o globalnom projektu. Mi trebamo biti ponosni na to što tu imamo glavnu ulogu. Već dobivamo iz tog projekta novu tehnologiju i novi tehnološki razvoj kada je riječ o e, materijalima i o daljinskom dakle, rukovanju novim e, energentima. Mislim da je zato važno poduprijeti taj projekt. Tu je pak još nekoliko primjedbi. Trebamo se osigurati u nastavak rada tog projekta. Tu je također nastavak projekata Ujedinjenoj kraljevini. Jedan od amandmana koji ću ja predložiti bit će dakle kriteriji dakle za nastavak eh, rad, ovog radnog programa. smatram da kada je riječ o ovoj rodnoj dimenziji da ona uvijek mora biti na radaru i tu se slažem sa kolegom iz a Trebamo ojačati ulogu žena u svim područjima istraživanja. Ali evo, kao i većina kolega, smatram da bismo amandmanima trebali ovo izvješće gurnuti u drugom pravcu. Dakle, hvala. Hvala vam. Gledam kolegu Henkela, želite li nešto dodati? Vi ste izvjestitelj u sjeni. Ispričavam se što kasnim. Naša izvjestiteljica, gospođa Harms, usmjerava prijedlog komisije u drugom pravcu, stalno govori dakle o ovom kraju rada, dakle nuklearnih centrala. Sugerira brisanje e, fraza u kojima se naglašava važnost, dakle uloge e, nuklearne energije u dekarbonizaciji. Podsjećam da je na zemljama članicama da odluče o tome kakav, kakvu energiju um, žele nastaviti koristiti. Ne bi bilo dobro da im se nameću nešto što ja nazivam njemačkim rješenjem. To o zemlje odlučuju same o vlastitom energetskom miksu. Tu su dakle, rješenja koje dolaze iz zemalja koje govore njemačkim jezikom, Austrija, Švicarska i Njemačka. Dakle, naša misija bi trebala biti pronaći odgovarajući miks različitih e, energenata, doći do najodrživijeg rješenja. Trebali bismo također postupno mislim da bi, da bi postupno smanjenje potpora nuklearnoj energiji značilo neke buduće probleme. Također to bi naštetilo našem razvoju instrumenata u području sigurnosti nuklearne energije. Ukoliko želimo biti snažna energetska sila, moramo se baviti svim sektorima, trebamo diversificirati stvari, biti konkurentni u svim izvorima energije, dakle, na globalnoj sceni. U suprotnosti, taj vakum će popuniti Rusija ili Kina. Želimo li da se to dogodi? Također važno mi je da se nastavi suradnja sa Ujedinjenom kraljevinom u području istraživanja, i to nakon Brexita. Ja sam već više puta isticao da je Brexit jedna velika greška i jedna situacija u kojoj sve strane gube. Trebali bismo imati na umu da će tamošnja vlada rado platiti E, svoj ostanak u, u sektoru istraživanja. Ja sam se susrela sa predstavnicima različitih sveučilišta s tim u vezi i oni se slažu sa mnom da je važno nastaviti istraživačke projekte i nakon što Brexit stupi na snagu. Međutim, trenutni prijedlozi ne idu u tom pravcu. Govorimo o razdoblju nakon 2019. 20. Ja ću upravo s tim u vezi podnijeti amandmane. Smatram da je riječ o izuzetno važnom pitanju. Hvala vam. Zamolio bih gospođu Botrel iz Europske komisije da preuzme riječ. Hvala vam. Komisija pozdravlja dakle, ovaj nacrt izvješća da se može na europskoj razini poboljšati nuklearna e, sigurnost, zaštita od radijacije. Komisija također pozdravlja potporu produžetku programa Euroatom To smo čuli na posljednjem sastanku ITREA u Ožujku, a to smo čuli evo i jutros. Konsenzus postignut nakon nesreće u Fukushimi reflektira važnost e, euroatoma. Dakle, nesreća se dogodila 2011. kao što se sjećamo. Prijedlog e, programa za 2019. i 2020 tiče se nuklearne sigurnosti i zadržava iste ciljeve i pravila. Kada je riječ o istraživanju u području nuklearne sigurnosti, komisija predlaže da se slijede već istaknuti prioriteti. Kada je riječ o fuziji, podržavamo istraživanje Predlažemo da se slijedi strategija iz e, programa koji se bave tim pitanjem. Dobro je nastaviti s tim programom iz e, čitavog niza razloga kako bismo nastavili raditi na ITER-u, kako bismo dobili najbolji povrat evropskih ulaganja u ovom području i kako bi Europska unija ostala u vrhu znanosti, dakle tehnološke inovacije. treće nastavit ćemo sa radom na postrojenju. Ne znamo hoće li ovaj tip energije ikad pogoniti naše sustave, ali trebamo znanstveno istražiti je li moguće iz ovog postupka dobiti električnu energiju. Zaustaviti sada sve moglo bi ugroziti e, našu želju za dekarbonizacijom e, energenata. Hvala vam. vidimo da pred izvjestiteljicom nije laka zadaća, to je naglasila i kolegica Grostet. Što mislite a, znate me, ja volim izazove, kaže zastupnica. Prije svega nekoliko riječi o ITER-u. Ja sam se bavila ovim pitanjem još tamo 80. godina kada sam radila kao asistentica u parlamentu. Upravo govorilo se o e, mogućim primjenama energije proizvedene fuzijom. Dakle, Govorilo se o novim tehnološkim mogućnostima za 21. stoljeće. Koliko ovome ukoliko ovo razmatramo kao neku vrstu dogme, onda bi bilo dobro pitati što je sa onima koji su e, do jučer bili uvjereni u korištenje nuklearne energije u dakle praktične svrhe u Tu su neke nove tehnologije čija se primjena očekuje tek krajem ovog stoljeća. Oni koji misle da bi se Europska unija sada trebala primjenjivati, odnosno pripremati u ekonomsko dakle korištenje ove vrste energije, mislim da opet da ovdje opet govorimo o dogmama, mislim da to nije realno očekivati. Također, ja smatram da mogu podržati sve ono što se tiče teoretskog istraživanja vezano uz ovaj projekt, ali kad govorimo o iter ovdje je ovdje govorimo o sasvim drugim stvarima. Imam osjećaj da se neke kolege uopće nisu informirali o tome koja su najnovija znanstvena dostignuća postignuta u ovom projektu, kako stoje stvari sa eventualnom praktičnom primjenom ovako dobivene energije. Imamo situaciju da ni oni nisu htjeli govoriti o konkretnim eh, datumima, ali činjenica je da su bili primorani izaći sa nekim datumima jer su bili pod strašnim pritiskom politike. Mislim da što se tiče ovog istraživačkog programa možemo postići dobre rezultate, ali je izlično sada raspravljati o konkretnoj primjeni. Potom nuklearne, standardi nuklearne zaštite, to treba biti na najvišim mogućim e, razinama. Pokušali smo nametnuti ove norme i prije i evo do sad nismo uspjeli. Što se tiče istraživanja i sigurnosti daleko smo tu od potrebnih standarda. Mislim da bismo se trebali baviti sa mm, standardima koje će biti, će biti moguće primijeniti u praksi. Potom dio koji sam iznijela vezano uz odlaganje nuklearnog otpada, pa to nije nešto što sam ja izmislila. Saslušali smo što je komisija imala za poručiti, saslušali smo stručnjake. Ukoliko ste obratili pažnju, onda bi se trebali znati da je riječ o velikim izazovima. Nije ovdje je riječ o donošenju odluka da se napusti proizvodnja e, nuklearne energije. Ovdje govorimo o starosti naših nuklearnih postrojenja. Imamo situaciju u Francuskoj da postoji dobra volja da se napuste e, vrlo stara postrojenja. Međutim, zbog loše financijske situacije AVEDE sada ne postoje financijske mogućnosti koje bi to omogućile i evo, to su problemi o kojima se ne govori dovoljno. Što, raditi, što, što, napraviti kada postoji loše upravljanje ovim starim nuklearnim postrojenjima? Imamo stare tvrtke koje više nisu u stanju polako staviti izvan upotrebe ova postrojenja, pokretati nova na taj način upotrebljavati dakle zarađena sredstva, što tada? Imamo situaciju bankrota dakle u kojoj se nalazi tvrtka Areva, to će donijeti e, brojne neželjene posljedice, vjerojatno e, negativne. I ja oporučila bih kolegi Henkelu da prouči malo e, tekstove vezane uz tu temu, da malo pogleda brojčane podatke. Ja sam očekivala da će ovdje čuti različita mišljenja i sada ćemo se baviti detaljima prijedloga na sastancima izvjestitelja u sjeni i vidjeti je li moguće pronaći zajedničko stajalište. Hvala vam. Hvala vam na vašim komentarima. Dakle, 26. travnja je rok, to je preko sutra. Dakle, rok za amandmane, glasanje u Itreu srpnja te glasanje na plenarnoj sjednici u rujnu. Dame i gospodo, mm, sastat ćemo se ponovno u 13.30 na sastanku Europske energetske zajednice, dakle na našem forumu, ali još jedno vas pozivam da dođete na taj sastanak sa kolegama iz devet zemalja sa istoka Europe, a, a nastavak u odboru ITRE je predviđen za 14.30 sati. Ja se ispričavam. Mislim da je riječ o jako važnom sastanku. Dakle, naročito je riječ o kolegama iz Istočne Europe, ali ja idem u Kijev i ne mogu biti na tom sastanku. Idem na 32. proslavu 32. odnosno obilježavanje 32. obljetnice nesreće u Černobilu. Dobro, u 13 sati je dakle na mjestu održavanja sastanka predviđen ručak, dakle evo, pozvani ste da dođete, dakle pozivam vas u 13 sati i na ručak. Oh,